visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o izbornom procesu u Haitiju. U ime komisije i u ime potpredsjednice e, želimo postraviti znači povjerenicu Krecu. Gospođo povjerenice, imate riječ. Dragi ministre, dame i gospodo časni e, zastupnici, Drago mi je što imam mogućnost vama, pridružiti vam se danas ovdje i raspravljati o e, Haitiju. Imamo institucionalnu krizu koju zemlja proživljava sada. E, ona izaziva veliku zabrinutost te e, smatramo da je u potpunosti potrebno danas o tome ovdje raspravljati. Imamo znači drugi izbor, drugi krug E, predsjedničkih izbora koji je bio e, predviđen 27. E, znači 12. prošle godine, zatim 24. prvog ove godine. No imali smo cijeli niz rizika, institucionalnih rizika i možemo reći da cijeli taj proces zapravo skraćuje demokratsko pravo haitskom narodu. Imamo znači taj manjak povjerenja u institucije hajskog Haitija. I u tom smislu možemo reći da je priprema ovog drugog kruga predsjedničkih izbora se ostvarilo u e, klimi e, prevara što se tiče izbora i tako dalje. I to je dovelo do ostavke e, više članova privremenog vijeća za izbore. I u tom smislu je odlučeno da se glasovanje, da se izbori odlože. Imamo e, Haiti koji je zemlja izložena velikom e, e, siromaštvu i isto tako vrlo osjetljivoj. Ova kriza može dovesti do još većeg neinstitucionalnog problema još većih institucionalnih problema i nestabilnosti nakon velikog potresa koji smo imali u Haitiju prije šest godina. E, Europska unija je poslala u srpnju veliku znači promatračku misiju koju je vodio gospodin Valenciano i želim e, znači e, uputiti zahvalnost za posao koji su obavili. Oni su zbilja uvelike u tom smislu pomogli Haitiju, a to su obavili znači, na vrlo neovisan način te su dali neovisnu i dubinsku analizu izbornog procesa. To je dovelo do toga da se 25.10. Eh, tijekom izbora nije pribjegavalo velikoj, eh, velikim prevarima što se to eh, tiče izbora i da je to suštinski zapravo cijeli izborni proces bio u redu. Ono što u prvom krugu E, nisu e, prihvatili takve rezultate možemo reći da oni e, upućuju optužbe koje se ne osnivaju na nekakvim vrlo čvrstim argumentima i sve je to dovelo do sadašnjeg paraliziranja same situacije Eh, ono što će eh, biti posljedica ovoga je da 7. veljače nećemo imati izabranog predsjednika što je predviđeno Ustavom i što se mora ostvariti Ustavom. Naravno, eh, imamo u svakom slučaju odredbe, ustavne odredbe u takvim situacijama, no moram reći da je situacija vrlo teška i mi pomno pratimo situaciju. Imamo također e, znači, zajednicu e, zemalja središnje i e, latinske Europe i Amerike, isto tako Kariba koji pomno prate situaciju, a ono što mi želimo je da se cijeli proces u svakom slučaju poboljša. Ono što je e, moramo imati na umu da se u kratkom roku ne postigne e, dogovor i da se ova prijelazna vlada nađe e, pred pitanjem njezinog nelegimititeta. To je nešto što je problematično za cijelu zemlju. U ovim teškim vremenima mi pozivamo sve dionike da se suzdrže od nasilja te također prihvate političku odgovornost na demokratski način. Demokracija je važna za održiv razvoj te se veselim što ću čuti mišljenja e, ovog časnog doma. Hvala. A sada e, imamo znači predsjednika klubova zastupnika, gospodin Štir. Izvolite. Predsjednice, želim u prvom redu čestitati gospođi Valenciano i kolegama koji su sudjelovali u promatračkoj misiji u haitiju a koji su ustanovili da su izbori bili pošteni. želim im čestitati jer su svojim radom dali doprinos tom izbornom procesu naši su izborni promatrači dakako ustanovili također sve poteškoće i probleme koji su se u tom procesu odvijali što nije ni čudno u političkim i društvenim uvjetima ove karipske zemlje ali su na kraju zaključili da su izbori u listopadu. two thousand and fifteen bili pošteni odnosno da su zadovoljeni osnovni standardi po kojima možemo reći da proglašeni rezultati odražavaju volju birača u haitiju. stoga uvažavajući rad naših kolega s promatračke misije a uvjereni da bi bilo koja druga pozicija dovela u pitanje vjerodostojnost ovog parlamenta i naših izbornih promatrača u europskoj pučkoj stranci smatramo da se moraju uvažiti rezultati prvog kruga predsjedničkih izbora i što prije održati drugi krug kako bi haiti dobio novog šefa države koji će naslijediti predsjednika Martelija pritom pozivamo sve političke aktere državne institucije i sve relevantne političke i društvene čimbenike na razboritost i dijalog kako bi se kroz inkluzivan pristup mogla osigurati institucionalna stabilnost i mir u zemlji što je osobito važno nakon što u nedjelju. seven veljače istekne mandat predsjedniku Martelju. haiti je najsiromašnija zemlja zapadne hemisfere i jedna od najsiromašnijih u svijetu uopće sa stopom siromaštva od seventy seven tešku ekonomsku i socijalnu situaciju dodatno je narušio teški potres. two thousand and suočeni s takvom teškom socioekonomskom situacijom građani haitija nemaju više vremena za politička prepucavanja i bezvlašće. građanima haitija potrebna je vlada koja će provesti potrebne strukturne reforme za završetak demokratske tranzicije haitija te koja će omogućiti održiv rast i razvoj a samim time i konačno iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva. hvala vam. Hvala sljedeća govornica, gospođa Valenciano. Izvolite. Hvala. Prije svega želim pozvati na europski angažman što se tiče stanovnika Haitija i ustavnih vlasti. Europski angažman se sastoji od solidarnosti građana Europske unije sa narodom te zemlje koje je toliko patila. To je prvi angažman, a drugi angažman i druga obveza je sljedeća. Ja sam vodio jednu, e, jedan tip e, stručnjaka koji je, su angažirani za demokraciju u svijetu i koji su zbilja obavili veliki posao što se tiče praćenja izbornog postupka koji je nažalost krenuo pogrešnim putom. Posao koji je obavljen je bio izuzetno kvalitetan i ozbiljan a kolege koji žele još to provjeriti može, mogu također pogledati i izvješće kojim se kaže da prvi e, krug e, izbora 25.10. su bile najregularnije e, i najmirni, najregularniji i najmirniji izbori u povijesti Haitija. i to je moglo dovesti do drugog e, kruga izbora. Sada imamo institucionalnu krizu u Haitiju i imamo zapravo slijepu ulicu koju oni moraju riješiti. E, vlada i e, narod Haitija moraju riješiti taj problem i taj zastoj. Gospođa Kretu je u tom smislu to tako jasno odcrtala. Neću se dalje time baviti, no nadamo se se kroz konsenzus i dijalog da će se naći rješenje. No naša skromna preporuka je sljedeća. E, ozbiljnim angažiranim radom moramo dovesti do drugog izbornog kruga i to je najlegitimnije što e, možemo napraviti s naše strane. Ako bude e, drugog kruga, promatračka izborna e, misija Europske unije će biti tamo kako bi o tome svjedočila. Hvala. Hvala. A sljedeća govornica, gospođa Bilbao Barandica. Hvala, e, gospođo, e, dobar dan gospođo povjerenice, hvala gospođo predsjednice. Prije svega želim zahvaliti timu e, suradnika koji su radili na ovom izvješću, te također želim zahvaliti gospođi Velincijano na uloženom naporu i radu, te na koordinaciji koja je, koju je u osmišljavanju ovog parlamentarnog tima imala. No, ja smatram e, da e, mi kao europska institucija trebamo prije svega podržati drugi izborni krug koji se trebao održati 24. siječnja i koji je u ovom trenutku e, odgođen. To je demokratski, najdemokratski način da se stane na put ovoj institucionalnoj krizi koja bi mogla dovesti i to mora dovesti do izbora e, predsjednika vlade. Imali smo znači prvi krug ovih predsjedničkih izbora 25. listopada prošle godina. Imali smo također i mogućnost sankcija što se tiče počinitelja nasilja tijekom e, izbornog procesa koji je doveo do, dva, do, znači, do izbora 25. listopada. To je zemlja koja teži miru, oni u svakom slučaju građani te zemlje e, zaslužuju e, napredak, a ovo je period koji je prije svega izlužen nasilju. Moramo imati nadu u samo društvo, a moramo se isto tako osnivati na demokraciji i dijalogu. Hajtsko društvo treba akcije, djelovanje, mora isto tako biti u srcu djelovanja u budućnosti. Moramo imati razloga za nadu i to je izazvala prisutnost e, Europskog parlamenta. Mnogi su zbilja u situaciji e, ekstremnog sinomaštva i to taj narod ne zaslužuje. Jedan način e, napredovanja je zapravo to da se izabere vođa, da se izabere lider, da se to napravi jednim konsensusom u državi. Gospođa Veržija, izvolite, e, minuta i pol. E, hvala gospođo predsjedateljice. Drugi izborni e, krug još jednom je odgođen. Imamo znači slijepu ulicu i to je zabrinjavajuće kad govorimo o izborima, no ne trebamo e, dramatizirati. Stabilna demokracija i njezina izgradnja nije nešto što se može u kratkom rogu e, ostvariti. Imamo znači promatračku misiju koja je pratila izbore 25. listopada. Ja sam bila dio od toga i hvala svima koji su sudjelovali u tome. E, možemo reći da u svakom slučaju slučaju politički lideri ne nailaze na podršku imamo veliki e, postotak osoba koje jednostavno ne izlaze na glasovanje. ono što je razlog tome je da se ne bave socijalnim pitanjima i e, socijalnim uvjetima u kojima živi e, narod haitija kad govorimo o pitanju e, poljoprivrede, školstva, vode, to je nešto što se mora riješiti. 80% e, e, te svote koja je bila dana za rekonstrukciju je bila znači dostavljena Haitiju, ali veliki dio te svote jednostavno nije došla do naroda od onih finalnih korisnika. Moramo u svakom slučaju omogućiti stanovnicima Haitija da poboljšaju svoje životne uvjete kroz institucije. Tu je ključ e, izlaska iz ovog, ove blokade. Moramo u svakom slučaju pomno pratiti što se događa u Haitiju, posebno nakon 7. E, veljača i a priori odlasak e, gospodina Martelija. Možete u tom smislu računati na nas, a konsenzus je u tom smislu ključna riječ. Hvala. Gospodin na jednu minutu. Hvala. I ja sam trebao biti dio te promatračke izborne emisije koja je otkazana. E, slažem se s onim što je rekla gospođa Valenciano da treba priznati rezultate prvog kruga izbora i da je zaista potrebno da što prije dođe do drugog kruga izbora. Što treba reći o Haiti, to je zemlja gdje ima gladi, E, gdje je bilo gladi, korupcije i mnogih problema prije e, samih zemljotresa, a sada usprkos pomoći Europske unije i SAD-a nastavljaju se svi ti problemi, a osim toga ta demokracija je vrlo krha. 2010. godine potres je zapravo bio i jedan e, dio gdje su je međunarodna zajednica pokazala suradnju. Isto tako e, moramo se zapitati o ulozi multinacionalnih tvrtki koje crpe mnoge rude tamo. A e, moramo reći da se vrlo brzo odustalo od e, pomoći toj zemlji i moramo ako želimo zaista biti dionici u tom procesu moramo tražiti da se nešto po tom pitanju poduzme. Hvala, gospodin Panceri, imate dvije minute. Hvala. Nakon što je započeo 25. listopada izborni proces, danas smo na Haiti u svjedoci velikog političke nestabilnosti koja bi mogla srušiti krhku ravnotežu ove zemlje koja je u stanju krajnjeg siromaštva. Moramo reći da je Europska unija pokazala da je do izbora došlo u mirnom okruženju i e, da su se poštivali međunarodni standardi. Usprkos tome, oni koji su izgubili na izborima htjeli su širiti e, među, e, glasine među stanovništvom, uključujući da izbori nisu bili pošteni i e, zato e, su mnogi smatrali da je došlo do izbornih e, krađa. Ali mi smo bili tamo i mi smo bdjeli nad time i ustanovili da je izborni proces prošao dobro i to pod izvrsnim vodstvom Elene Valenciano. A sada moramo od svih dionika tražiti da preuzmu političku i moralnu odgovornost u ime vlastitog naroda kako bi sada dovršili e, politički proces i poštovali rezultate izbora 25. listopada. Potrebno je da se u kratkom vremenu organizira nastavak izbornog procesa na osnovu prvog kruga izbora. Nadamo se da će se Europska komisija stati na tu liniju i to odlučno. Naš je zadatak da Haiti pratimo na demokratskom putu kako bi se osigurala stabilnost toj zemlji i kako bi se počeli davati odgovori na pitanja i nalazila rješenja na teške probleme te zemlje kako bi se popravile mnoge štete ne samo one od potresa. Mi ovdje imamo veliku ulogu koju moramo igrati. Hvala gospodine Panceri. Gospođa Mici ima riječ na minutu i po. Hvala. Iako su izbori na Haiti u izbori za koje se smatra da su bili pošteni, bilo je problema, a drugi je krug dva puta odgođen. Kao jedna od promatrača koji je pratio drugi krug izbora u ime promatračke misije Europske unije, moram reći kakva šteta. Manje od 48 sati prije nego što se trebali održati izbori u drugom krugu, došlo je ponovno do odgode ovog puta e, do u nedokled i došlo je do velikog nasilja i neki su ljudi u tom nasilju ubijeni. Haiti je jedna od najsiromašnijih država na svijetu. Potrebna je stvarna promjena. U protivnom, e, siromaštvo će se samo još više povećati. E, to siromaštvo do koje je došlo zbog velike korupcije, nedostatka obrazovanja i mnogih drugih problema kao i radi potresa 2010. godine. Toj zemlji je zaista očajnički potrebno da njezini građani počnu nju vjerovati. Treba se stati na kraj nasilju, a haičanima se trebaju omogućiti pošteni demokratski izbori. Europska unija treba poslati posebnu misiju na Haiti kako bi pomogla pri demokratskim promjenama organizirala nove izbore, pratila te izbore i pokušala naći dobro rješenje na, e, za tu krizu. Sada gospođa Kenge koja ima mm, koja je posljednja govornica. Hvala. I Ja se želim zahvaliti gospođi Valencijano i svim kolegama koji su sudjelovali u toj misiji. Bila sam dio izoslanstva izborne misije Europske unije koja je tamo bila 25. listopada 2015. godine. E, Haiti se pomalo oporavlja od groznog potresa od prije šest godina. Ne negiram tu situaciju, ona je i dalje teška. Ima puno problema u toj zemlji, ali bez obzira na sve to, ta država traži demokratske i slobodne izbori. Mi smo bili jamci da je to toga došlo. Zahvaljujući našoj nazočnosti na Haitiju Izbori 25. listopada prošli su redovno i postovale su se pravila. O tome su posvjedočili i moji kolege. Stanovnici su nas primili s entuzijazmom i tako je naše prisustvo tamo bilo još značajnije. Iako nije bila velika izlaznost na izborima radi manjka povjerenja zbog situacije u toj zemlji. E, haičanski narod je iz tih izbora izdvojio dva kandidata. Moramo priznati taj rezultat, a iznad svega moramo omogućiti e, nastavak demokratskog procesa kako bi e, Haiti dobio u kratkom roku demokratske institucije koje su nužne kako bi ta država izašla iz teške situacije u kojoj se nalazi već predugo. Treba promicati demokraciju, konsolidirati mir i sigurnost. Morat ćemo dati kontinuitet procesu koji po našem mišljenju još nije dovršen. Hvala. Hvala za spontano javljanje za riječ, najprije gospodin Polčak. Hvala lijepa u potpunosti se slažem s onim što je rekla komisija. Činjenica je da ako dođe u nekoj zemlji do institucionalne krize e, zato što jedan od kandidata nije poštovao izbore, u tom slučaju se država nalazi u kaosu i Moram reći da ne možemo ostaviti u e, takvoj jednoj situaciji njezine stanovnike ostaviti u zrakoplavnom prostoru. Ne mislim da smo ovdje čuli sugestiju da to moramo napraviti. Moramo nastaviti s novim e, misijama u toj zemlji kako bismo građanima pomogli i kako bismo pospješili postupak demokracije. Hvala. Ja sam e, zastupnik iz Grčke i želim izraziti solidarnost e, narodu Haitija. To je bila prva zemlja koja je 1821. godine priznala neovisnu Grčku. Nažalost, Haitija smatraju e, parijom u međunarodnoj zajednici. Proračun Haitija je deset puta veći nego što ta zemlja može si priuštiti. Došto je do eksploatacije mnogih na Haitiju prvenstveno seljaka. I ljudi su se u jednom času e, počeli buniti protiv vlasti. Dolazimo sada do izbora koji su se održali u listopadu 2015. godine. U toj situaciji ponovno se našlo u slijepoj ulici iz koje će se moći izaći samo novim pristupom, novim demokratskim dijalogom koji će uroditi demokratskim dijalogom izlazom iz krize. Gospodin Jakovčić. Kada je u siječnju 2010. godine haiti zadesio katastrofalni potres kada je poginulo preko dvjesto tisuća ljudi svi smo bili solidarni svi smo suosjećali s tim narodom i znajući da se radi o jednoj od najsiromašnijih država na svijetu znajući da ta država uglavnom živjela u kaosu nestabilnosti i korupciji svi smo se ponadali dvadeset i prošle godine da će izbori koji su bili i slobodni i koji su bili i regularni prema svemu onome što su naše kolegice i kolege vidjele na haitiju ponadali smo se da će napokon doći do novog procesa stabilnosti na otoku. nažalost to se nije dogodilo. europa je pomagala Haiti u najtežim trenucima europa je stala uz haiti i na ovim prošlim izborima europa treba i dalje nastaviti jer sam siguran da je naša pomoć tom narodu prijeko potrebna. Hvala lijepa. Ovim smo završili postupak spontanog javljanja za riječ, a sada povjerenica Kretu ima riječ za zaključak. Hvala lijepa. Ova je razmjena mišljenja bila vrlo korisna. Htjela bih se zahvaliti svim zastupnicima koji su vrlo jasno govorili i e, koji su tražili da se pomogne da se situacija na Haitiju e, deblokira i da se deblokiraju demokratske institucije. moram reći, a svi vi to znate, Evropska unija pruža pomoć Haitiju koja je jedna od najsiromašnijih država na svijetu već dugi niz godina, naročito nakon potresa 2010. godine svaki drugi Haičanin dobio je europsku pomoć na ovaj ili onaj način. Međutim, rezultat ove rasprave je, smatram da moramo koristiti diplomatske aktivnosti Europske unije kao i druge instrumente kako bi došlo do rješenja sadašnje krize, poštivanja demokracije i ljudskih prava, rješenja koje će doći sa samog Haitija. Moram čestitati ulozi parlamenta u promatračkoj misiji i time što ste ovo važno pitanje držali na, e, na dnevnom redu.